našeg sastanka prošlog tjedna. Usprkos svim nastavnje, Europsko vijeće nije e, to uspjelo Također, prošlog tjedna moram priznati da nepostizanje jedinstvenog stava vezano za ove odluke može se smatrati povratom u priješnje stanje na Zapadnom Balkanu, a isto tako udarcem za našu vanjsku politiku, a što jest investicije u mir i isto tako mirni razvoj u Europi. Definitivno to ne znači da ćemo se zaustaviti na tome. Ovo tek znači da moramo imati još veća nastojanja i E, da se moramo e, zapravo e, sagledati situaciju da nemamo različite gledešte kad je riječ o europskom opredjeljenju Zapadnog Balkana. Važnost održavanja isto tako i ojačavanja europskog angažmana u Zapadnom Balkanu doista dijele sve države članice kao svoj stav. Također je jasno da svatko u Europskoj uniji jest i ova regija e, uistinu jest ona u kojoj mi moramo učiniti sve da se reformski procesi dovedu do kraja. Europsko vijeće dugo je raspravljalo o ovoj temi prošlog tjedna, a u konačnici e, rečeno je da će se razmatrati Uoči sastanka na vrhu između EU i Zapadnog Balkana u svibnju 2020. godine u Zagrebu ova tema. Mi ćemo učiniti sve s naše strane i predsjedništvo e, je opredeljeno da učine sve što je u našoj moći kako bismo pronašli put e, prema jasnom e, i cilju koji je pred nama. Također želim naglasiti koliko je važno da i Sjeverna Makedonija, Albanija nastave sa svojim konkretnim reformskim koracima. Reforme su potrebne kako bi e, se približili Europskoj uniji, ali prije svega jako je važno da te reforme jesu upravo takve da e, je to ono što je očekivanje građana tih dviju država. Opredjeljenje za europske vrijednosti jest važno za sve partnere kako bi se i konačnici pristupili Europskoj uniji. Želimo isto tako naglasiti e, dakle iz za Sjevernu Makedoniju koja je e, potpisala preskanski povijesni sporazum u promjeni imena svoje države. Predsjedništvo pozdravlja i političku volju koja je pokazana u cijelosti i koju je kazala albanska vlada kroz stvaranje jedne pozitivne političke atmosfere. Uvjerena sam da će uskoro doći vrijeme da i ova nastojanja i stremljenja ovih dviju država budu nagrađene. Hvala vam lijepa. Hvala. Hvala gospođo ministrice. Gospodine Han, izvolite komisije. Gospođo predsjedateljice, Poštovani zastupnici, u srijedu prošlog tjedna nisu uspjeli e, šefovi država i vlada e, otvoriti pregovore o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Velika većina država članica htjele dati zeleno svjetstvo za otvaranje pregovora, nažalost ne i sve države članice nisu e, omogućile ovakvo donošenje odluke u ovom trenutku. Želim iskoristiti ovu prigodu da u Europskom parlamentu se zahvalim prije svega ministrici Tuporene na njenom osobnom zalaganju i svim nastojanjima da se pronađe rješenje već nekoliko dana e, prije toga na e, vijeću za opće poslove, kao što smo vidjeli to nije bilo moguće, ali u ovom trenutku želim e, i u nazočnosti dakle svih u Europskom parlamentu zahvaliti vam se na svim vašim koracima i nastojanjima koje ste učinili u oči Europskog vijeća. Činjenica da nismo uspjeli postići sporazum jest razočaravajući. Dozvolite da ponovim ono što sam kazao u Luksemburgu nakon e, prvog neuspjeha. Rekao sam da to nije slavlje za Europu, nalazimo se na raskrsnici. Nemojmo zaboraviti da moramo imati jedinstvenost kad je reč o tome da Zapadni Balkan treba daleko više hrabrih odluka e, kao što je to i prespanski sporazum. S obzirom na našu nemogućnost da donesemo stav, moramo pronaći odgovor na sljedeće pitanje. Gdje su naši poticaji i da se uprave takvi sporazumi stvore gdje je naše opredeljenje i naša potpora svima onima koji podnose najveće političke rizike. To je najmanje što dugujemo zemljama Zapadnog Balkana, to je povjerenje i iskrenost. Sve ovo je zapisano u ugovorima, nije to samo susjedski odnos, već je to e, povijesno sučeljavanje, dovršavanje procesa unifikacije koji je davno počeo, a prije svega to je i geostrateški interes koji je upravo naš. E, članice Europske unije moraju sada vidjeti koliko jest e, njihovo opredjeljenje snažno i kad je riječ o integraciji Zapadnog Balkana. Sjeverna Makedonija, Albanija ne trebamo kriviti za ovu situaciju. Obje države su učinile ono što je od njih zatraženo i više od toga u našim izvješćima ovim zemljama je dalo to priznanje impresivne reforme koje su postignute u Albanije i Sjevernoj Makedoniji i kad je riječ o vladavini prava u tim dvijema državama. E, pravosudne promjene, e, borba protiv organiziranog kriminala, e, proces u Albaniji je toista veliko postignuće. Prije svega i prespanski sporazum jest e, izuzetan sporazum koji je zahvaljujući opredjeljenju vođa upravo uspio prebroditi sve one prošle događaje i okrenuti se prema budućnosti, a isto tako i ovaj dobrosusjedski sporazum između Sjeverne Makedonije i Bugarske koje je posljednog na nama je sada da budemo uz te građane i e, dakle koji su razočarani, koji e, imaju osjećaj da su uskraćeni, ali ne smiju gubiti nadu. Naše opredjeljenje i njihovo opredjeljenje prema Europskoj uniji i isto tako naše opredjeljenje prema Zapadnom Balkanu nepromijenjeno je. Integracija Europskoj uniji ostaje jednim od strateških važnih e, političkih ciljeva u budućnosti, a to je u obostranom interesu. i Zbog toga će Europska unija se vratiti e, dakle prije samog sastanka na vrhu u Zagrebu u svibnju 2020. godine na ovo pitanje. Želim e, vjerovati da ćemo imati pozitivan ishod e, tada u svibnju 2020. a komisija će po i dalje podupirati Sjevernu Makedoniju, Albaniju u svakom pogledu kako bismo osigurali da reforme koje se implementiraju u interesu građana budu i provedene do kraja i koje će ih pripremiti za njihovu budućnost u okviru Europske unije. Vjerujem da je sada e, vrijeme da budemo uz građane i ove regije i građane ovih dviju država, da im damo našu punu potporu. Ja mogu razumjeti njihovo razočarenje, a isto tako i to što su obeshrabreni, moram kazati, moramo im dati potporu da prevladaju ovu situaciju sa strane komisije. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći. Hvala vam lijepa. Hvala, povjereniče. Sada otvaram raspravo u ime klubova. Gospodin Kovačev u ime EPP-a. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Mi smo duboko razočarani kao klub eh, da nisu započeti pregovori o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Zajedničko razumijevanje da odluke vijeća je zapravo jedan strašan geopolitički signal koji je suprotan interesu Europske unije u toj regiji. Ne možemo čekati do sastanka na vrhu u Zagrebu i trebamo pokušati ovu grešku ispraviti što je to prije moguće. Ova blokada imat će političke posljedice ne samo ove dvije države, već u čitavoj regiji. Europska unija nije dosljedna u svojim porukama. Bugarsko predsjedništvo je e, stavilo ovu temu e, na dnevni red nakon 15 godina nakon sastanka na vrhu Salonikiju. Naši zapadno Balkan balkanski partneri su evropske države i u našem je interesu da ih integriramo bolje danas nego li sutra. Geopolitički igračke Turska, Rusija, Saudijska Arabija žele povećati svoje utjecaje, a ako ne damo europsku perspektivu, moramo vratiti povjerenje građana ove regije što je to prije moguće. Osim toga, moramo investirati dovoljno sredstva u učinkovitu komunikaciju kako bismo suzbili e, propagandu koja se zbiva u Zapadnom Balkanu. Ove dvije države moraju dati još mnogo toga u političkom pogledu implementacija e, dobrosusjedskih odnosa između Sofije i Skopje nije zadovoljavajući u tom pogledu. Koji puta si postavljam pitanje zbog čega samo e, s pritiskom izvana e, možemo e, ovu manipulaciju koja se desetljećima događa spriječiti u ovim zemljama. Slično vrijedi i za neke druge bilateralne probleme između pojedinih zemalja. Europska integracija ne može ovisiti samo o hrabrosti jedne osobe koja će riješiti sve dugo ročne probleme i ukoliko opozicija dođe na vlast, ona će to uništiti. Želimo isto tako pozvati ove tri zemlje u Europskom e, vijeću da deblokiraju e, same e, otvaranje pregovora, kad je reč o Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, a to se događa već jako dugo i nadamo se da ćemo uskoro ponovno vratiti povjerenje mladih generacija u Europskoj uniji. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodine Kovačev, prihvaćate li plavu karticu? Prostite, samo trenutak vas molim. I'm being advised Da, nemamo u prvom krugu govornika e, običaj plave kartona i stoga moram odbiti ovaj zahtjev. Sljedeći govornik, e, gospođa Piri, minutu i pol u ime socijaldemokrata. Izvolite. Hvala. Pozdravljam i gospodina Šafirija, predsjednika Makedonskog parlamenta Kolege, voljela bih da danas mogu govoriti drugačije. Makedonija i Albanija su puno radile posljednjih godina da udovolje svim uvjetima i da provedu potrebne i teške reforme. Obje države su učinile ono što su trebale i sada je na redu da Europska unija e, otvori pregovore. Sjeverna Makedonija je kandidatkinja već 14 godina. Europska komisija je prije 10 godina Ukrajina dala zeleno svjetlo za pristupne ugovora. Najteži pregovori o imenu su doveli do sporazuma i Sjeverna Makedonija i Grčka su radile da obustave spor koji je trajao 27 godina i žalosno je da e, to uopće nemaju europski čelnici, to jest francuski predsjednik nije pokazao istu političku hrabrost i isti e, lider, isto liderstvo. Europska unija je imala priliku pokazati političku zrelost, ali je u tome postigla veliki neuspjeh, a to šteti ugledu Europske unije na zapadnom Balkanu. EU često podiže glas po pitanjima gdje nažalost ne može možemo ništa učiniti, a vijeće šuti po jedinom političkom izboru gdje smo doista mogli nešto promijeniti. Žao mi je reći da je e, Samit u Zagrebu u svibnju 2020. godine premalo i prekasno. Hvala, a sada e, u ime kluba Renew Europe gospodin Kušmik. E, hvala kolege. Unatoč većinskoj podršci država članica već treći puta u 16 mjeseci e, vijeće se nije uspjelo dogovoriti oko otvaranja pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. E, to je povijesna greška. Mi ne možemo e, učiniti ono što smo već nekoliko puta obećali. Ovaj neuspjeh bi mogao potkopati kredibilitet Europske unije u toj regiji. Premijer Sjeverne Makedonije je pozvao je raspravljao raspisao izbore potičem čelnike Europske unije da razmotre ovu odluku što je prije moguće. Sjeverno Makedonija i Albanija stalno dokazuju da su dijelom europske obitelji. To su osobito pokazalo za vrijeme migrantske krize. Ispunile su sve uvjete za početak eh, pristupnih pregovora. Zemlje se trebaju procjenjivati prema objektivnim kriterijima. Ja dolazim iz zemlje koja je nedavno naravno morala proći kroz e, pregovore za pristupanje i znam da je taj postupak dugotrajan, da se temelji na pravnim odredbama, ali ponekad i političkim e, e, osjećajima to se mora učiniti na vrijeme e, do svibnja 2020. godine do samita u Zagrebu. Inače, što će se dogoditi s europskim snom e, te regije? Ona će se pretvoriti u sivu zonu Europe. Hvala, a sada u ime zelenih e, dvije minute gospodin Butihofer. Gospodin predsjedavnića, Poznati Francuz je jednom rekao o političkim odlukama sljedeće. To je gore od e, ubojstva, to je greška. Odluka vijeća, Europskog vijeća da se e, ne otvore pregovori o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, to je povijesna, doista povijesna greška. Želim zahvaliti Donaldu Tusku, Jean-Claude Junckeru, gospodinu Hanu i gospođi Tuporajen, svima onima koji su, kolegice i kolege, doista i dali jasne e, izjave u vezi s tim. Usprkos svakom e, dakle svako nezadovoljstvu usprkos svim nedostacima ove kratkoročne strategije i srama E, prema ljudima u Sjevernoj Makedoniji i Albaniji kojima Europsko vijeće je zapravo uništilo njihova stremljenja i nade. Ne želim biti kritičan na ovom mjestu, želim pogledati e, prema budućnosti, obratiti se predsjedniku Macronu. Gospodine predsjedniče, vi ste se u ovom pitanje, zapravo ste se izolirali. Europski parlament je spreman da vam omogući izgradnju mostova ukoliko pročitate našu rezoluciju utvrdit ćete da smo voljni da e, sudjelujemo u procesu e, reformiranja samo predpristupnih i pristupnih e, postupanja, ali dozvolite da to učinemo i ispravite u grešku koju ste počinili da Sjevernu Makedoniju i Albaniju ostaju ispred našeg kućnog praga samo zato što mi kod kuće nismo pospremili stvari i uredili našu kuću. Hvala vam lijepo. Hvala, a sada u ime identiteta i demokracije minutu gospođa Bonfrisko. Gospođa nema mikrofon. Hvala lijepa. E, sasvim je jasno da Evropska unija ima jake interese i želi proširiti odnose sa zemljama Zapadnog Balkana. Međutim, svi smo svjesni dubokih e, ožiljaka u toj regiji koji prijete Europskoj uniji. Utjecaj Kine i Rusije, prisustvo velikih kriminalnih organizacija i mogućeg terorizma, politike oligarka, e, ljudi koji imaju dvostruko državljanstvo s Turskom i više od sto tisuća muslimana u Albaniji i u Sjevernoj Makedoniji, a 95% na Kosovu. I to jednostavno pazuje da instrument instrument za proširenje i pristupanje je sada u velikoj krizi, baš kao i s Turskom. Vjerojatno dobra trgovinska europska politika bi nam e, mogle izbjeći neslaganje među državama članicama, već po ko zna koji put svatko ima vlastitu vanjsku politiku a stratež moramo vidjeti u odnosima sa Zapadnim Balkanom i e, moramo iznad svega misliti na europske građane koje moramo pokušati ne razočarati. A sada za europske konzervativce i reformiste gospođa Fotiga. Hvala. Prije pet godina izjava gospodina Junkera o proširenju Europske unije E, dovela je do prave krize u našim odnosima sa Zapadnim Balkanom. Vi povjereniče najbolje znate koliki je napor potreban e, s vaše strane, sa strane vašeg osoblja, nas e, političkih čelnika država članica da taj negativni proces okrenu. Oba dvije te države, Albanija i Sjeverna Makedonija, zaslužuju pregovore one su u potpunosti ispunile sve kriterije nakon puno godina čekanja, a sada na početku e, sljedećeg zakonodavnog e, mandata one su dobile pljusku od vijeća. Predsjednik Macron iz Francuske, kog su podržale Nizozemska i Danska, je vjerojatno izazvao sljedeću krizu u našim odnosima sa zapadnim Balkanom. E, ta kriza može doista biti opasna, stoga tu odluku treba preinačiti što je prije moguće. Hvala. A sada Europska ujedinjena e, ljevica, nordijska zelena ljevica. Hvala. Zapadni Balkan je najranjivije mjesto u Europi. Tamo je počeo prvi svjetski rat, zatim jugoslavenski rat. Mi moramo e, zaštititi europsko tijelo. E, Sjeverna Makedonija je poduzela povijesni korak zajedno sa grčkom vladom. Oni su potpisali povijesni sporazum Prespa boreći se protiv populista i nacionalista. Umjesto da pružimo ruku premijeru Zajevu, mi ga bacamo u e, političku veliku buru. Ljudi su u Sjevernoj Makedoniji frustrirani. Zašto? Jer umjesto da izvozimo europske ideje, demokraciju, solidarnost, mi izvozimo svoje unutarnje političke probleme i sukobe. Eh, eh, dakle, trebalo je

madame la gospodin na jednu minutu hvala ja ću biti kratak ja sam za proširenje i ja sam za to da te dvije zemlje uđu u europsku uniju međutim kako da danas dodamo još dva mjesta na vijeću a naš institucionalni način funkcioniranja je u potpunosti blokiran ja vjerujem u ovu vijećnicu, ali europske institucije mislim nisu vječne i moramo ih zaštititi. U jednom času se može postaviti pitanje učinkovitosti europskih politika i pitanje učinkovitosti naših odluka na vijeću i to moramo postaviti kao pitanje prije novog proširenja Europske unije. Ja mislim da si možemo zaista postaviti pitanje na koji način reformirati vijeće i način odlučivanja prije nego li što si postavimo pitanje kako dodati još dvije stolice oko stola. To je pragmatično pitanje. Moramo zaštititi ovu instituciju jer moramo misliti na Europu za 20 i 30 godina. Ja u ovu Europu vjerujem i ne želim da zbog naše neučinkovitosti europskih politika europski građani postanu euroskeptici. Hvala gospođa Strik na jednu minutu. Europsko vijeće je trebalo održati obećanje Sjevernoj Makedoniji i Albaniji e, kako bi se ojačao mir i stabilnost u na Balkanu, a oni umjesto toga i kako daju težak udarac narodima na Zapadnom Balkanu. Mislim da je komisija vrlo jasno rekla da su oni ispunili kriterije koje se od njih tražilo. E, Francuska, Nizozemska i Danska su na kraju igre promijenili pravila i kao rezultat toga te arbitrarne političke odluke sada se e, odražavaju na ljude u Sjevernoj Makedoniji i Albaniji koji su se itekako zalagali za reforme. To će se odraziti na stabilnost u cijeloj regiji. A e, zemlje na vijeću, ili bih trebala reći Macron, su zapravo pokazali da ne žele usprkos njihovih naporima dopustiti da oni e, i dalje imaju te kriterije. Te vijeće mora pokazati da ponovno preispita ovu odluku o odbijanju i to što je prije moguće. Hvala sada gospođa Bild na jednu minutu. Hvala lijepa pa što ne bismo mi napravili za lijepe oči država gdje je mjesečna plaća oko 400 eura. To je jedino objašnjenje koje daje komisija prema Albaniji i e, Sjevernoj Makedoniji. Jer e, tu je ekonomski argument jako važan, a što se Makedonije tiče, e, tu ima puno infiltracije radikalnog islamizma, tu ima jako puno e, puno e, islamista a također Turska je financirala veliku džamiju pa se vidi utjecaj Erdogana. Transparency International je inače rekao da je Albanija jako korumpirana zemlja. Dakle, baš kao i Sjeverna Makedonija, oni nemaju europske aspiracije. A osim toga, što se tiče izlaska na referendum u prespanskom sporazumu, e, izlasnost je bila tako mala pa pokazuje da ti ljudi ne haje toliko da uđu u Europskoj uniji a osim toga platili smo toliko para u okviru predpristupnih e, nepomoći. Prije nego što pređemo na sljedećeg e, govornika, pozdravljam predsjednika Skupštine e, Sjeverne Makedonije, njegovu ekscelenciju Tahada Džaferija, a on je danas u diplomatskoj galeriji. Zaista vas toplo pozdravljamo i drago nam je što prisustujete ovoj raspravi o E, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji i e, zaista ste dobrodošli i želimo vam ugodan boravak u Europskom parlamentu. A sada prelazimo na sljedećeg govornika, gospodina Tomaševskog na jednu minutu. E, mislim da gospodin Tomaševski nije u vijećnici, pa sada dajem riječ na minutu i ne, oprostite, došlo je do promjene govornika. Molim samo za trenutak da to provjerimo. Mr. Castaldo, you have the floor. Gospodine Castaldo, izvolite. Hvala. Dragi kolege, odluke odnosno nedonošenje odluke od strane vijeća da se po ko koji puta odgodi početak pregovora sa Sjevernom Makedonijom i s Albanijom je jednostavno povijesna greška. To je protivno mišljenju našeg parlamenta. To je e, prilično nezgodno za nas i jako veliki problem za našeg partnera Albanija, naročito Sjeverna Makedonija, napravili su puno žrtava kako bi došli do ovoga. Makedonija koja je postigla povijesni sporazum s Grčkom koji se još prije par godina činio nezamislivim. Dragi kolege, pa ovdje se radi o našoj vjerodostojnosti. Tvrdili smo uvijek da će se zemlje proučavati na osnovu onoga što rade individualno, a ovakvo što je zabrinjavajuće dok Erdogan odlazi u Srbiju i sklapa sporazum s Beogradom, Sjeverna Makedonija prolazi kroz političku krizu. Pozdravljam predsjednika Skupštine Zaherija koji je zaista bio hrabar. Ja njemu i građanima Sjeverne Makedonije i Albanije poručujem da ste vi dobrodošli i da taj proces neće zaustaviti vijeće. Hvala, a sada gospodin Valček. Hvala lijepa. Prošlog tjedna odluka na vijeću je potresla temelje jedne od najuspješnijih europskih politika. Ono što je mm, nekada bio konsenzus, sada je postao politički problem kao stalni izvjestitelj za Srbiju mogu reći da je neotvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom najveći problem i propast naših politika proširenja jer naš je te proširenje je u našem političkom interesu. Moram odgovoriti na pitanje Francuske, Njemačke i Danske koje e, dovode u pitanje pa čak i odbijaju to proširenje. Mi e, moramo zaista imati utjecaje u našoj neposrednom susjedstvu. Razočaranje na Balkanu je ogromno pa Makedonija je čak promijenila svoje ime kako bi postala članica Europske unije. Ne zaboravimo to. Proširenje je donijelo ujedinjenje i velike osjećaj sigurnosti u Europu. Ali naša sigurnost nije bogom dana. E, pogledajmo naše susjedstvo. Moramo imati stabilan, e, otporan i iznad svega europski zapadni Balkan uklapanje jugoistočne Europe u Europu bit će uspjeh cijele Europske unije. Propasti takav neuspjeh jednostavno ne može biti naša opcija. Hvala gospodin Sankoš na jednu minutu. Gospodin Santoš, eh, hvala lijepa. Ne mogu reći koliko sam razočarana. Eh, osjećam isto razočaranje koje osjećaju stanovnici Sjeverne Makedonije i Albanije jer vide da je blokirana njihova vizija Europske unije nakon što su dobili pozitivna pisma od strane parlamenta, vijeća i komisije. I jedna i druga država poštivali su kriterije za pristupanje i, e, i poštivali su reforme koje, se od njih, koje su se od njih tražile i ne mogu sada stati. Ovom je odlukom vijeće blokiralo taj proces i vidjeli smo koji su Makronove ograničenja. Drugi će akteri ući u to područje e, jer e, to je projekt koji je ključan, područje ključno za europski projekt. Jednostavno, ako Evropska unija želi biti vjerodostojni partner, sada zapravo pa ima, postoji rizik da u tome ne uspije. Vijeće je ovdje loše postupilo, ali mi ćemo i dalje dati ono što smo obećali. Gospodin Grom. Odluka vijeća da ne započne pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom je nešto zbog čega mi je zaista žao. Osim toga, e, Sjeverna Makedonija napravila je ogromne korake na putu k europskim integracijama Mislim da moramo e, tražiti institucionalne reforme prije nego što počnu pregovori. Međutim, to nije prepreka ako postoji dovoljno političke volje. Šaljemo jasnu poruku da je EU sada institucionalno nesposobna podržati e, države koje imaju europske vrijednosti. To je jako loša poruka koju šaljemo s obzirom na mnoge geopolitičke igre u našoj okolini. To je naročito točno vrijedi za Sjevernu Makedoniju koja predstavlja malu mogućnost e, mo, za e, slanje europske nade u tu regiju. Mi možemo poslati tu nadu. Možemo reći da oni koji se bore protiv korupcije i nacionalizma imaju evropsku perspektivu. Ako ne možemo tako što poslati, onda to moramo jasno reći. Morat ću e, gasiti e, mikrofone govornika, ne budu li se držali dodanih vremena. Gospodin Bage. Gospodine predsjedavatelju, gospodarstvo Europske unije je pred velikim izazovem. Osim toga imamo i nesigurnosti oko Brexita, zbog čega upravo u ovom trenutku trebamo e, doista E, omogući pristup e, Sjevernoj Makedoniji Albanije najsiromašnijim gospodarstvima imaju visok stopu nezaposlenosti, male plaće, institucionalni okvir nije dobar, nema pravne država, isto tako teške e, postupci. U Galopu i javnom mjenju istraživanje 60% Albaniji E, stanovnika žele napustiti svoju zemlju, a građani Europske unije imaju dvojbe oko e, daljnjih migracija unutar Europe. Želim isto tako Eh, odati poštovanje prema eh, stavu Sjeverne Makedonije da promijeni svoje ime, ali eh, proširenje Europske unije nije dobro. Dozvolite da ovo pristupanje odgodima i da vidimo koju pomoć možemo pružiti, bilo kroz strukturne fondove, kohezijski fondove i vratimo se na jednu usklađenu politiku kako bismo dugoročno podoprili ove zemlje i onemogućili utjecaj trećih zemalja. Hvala na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavatelju, štovane dame i gospodo, autoritet Europske unije je dobro udarac nakon ove zadnje odluke. Izgleda kao da su interesi Francuske zapravo eh, od većeg značaja i važnija od interesa cjelokupne Europske unije. Sjeverna Makedonija je ispunila sve uvjete svi Makedonci su toga bili svjesni i zbog toga mislim da se Europska unija osramotila. To nije dobro e, za čitavu Europsku uniju, a nije dobro ni za čitavu regiju. Sjeverna Makedonija je otvorila svoj put e, prema NATO, Sjeverna Makedonija učinila puno na tom putu. Možda je riječ e, o osvećivanju gospođa von der Leyen bila je za proširenje Europske unije, međutim kandidatkinja gospodina Makrona za povjerenika nije uspjela proći. Možda je to bilo osveta. Gospodin Nikolao Alavanos na jednu minutu. patnje balkanskih naroda je nešto iz čega je došlo iz višeg razloga. E, došlo je do promjena granica i onda kapitalističkih reformi. iskustvo pokazuje da e, integriranje niti u EU niti u NATO nije na dobrobit stanovnika. Ne, to zapravo sve sprečavaju veliki monopoli i to vidimo i na razini protivljenja Francuske i drugih zemalja. Jer dolazi do borbe i e, pokušava se dokočepati nad e, na Makedonije i Albanije. Dakle, ima puno neslaganja u okviru Europske unije, a ovo što se događa je nešto što smo vidjeli u slučaju e, o sporazuma iz Prespe. Cijela Europa može živjeti u miru, ali izvan ovog korzeta koji predstavlja Europska unija i NATO, izvan tih e, okova imperializma i irendentizma, sa gospodarstvima koji su zapravo u rukama različitih monopola. Kolege, nije potrebno ponavljati da je odluka koju je vijeće donijelo prošlog tjedna bila kriva i vrlo loša. Nije potrebno to ponavljati. E, nadam se da ćemo imali i da ćemo nastaviti s politikom proširenja. Nije potrebno ponavljati koliko su toga napravili e, mukotrbnih reformi, naročito vlada Sjeverne Makedonije i Albanije, a mi smo ih izdali. Ono o čemu danas moramo razgovarati je vrlo jednostavno. Što mi moramo promijeniti s naše strane, sa strane Europske unije, kako cijeli e, proces proširenja ne bi upao u klopku jedne ljudske greške. Moramo dakle stvoriti jednostavno pravilo. E, moramo tražiti da države članice jednostavno objasne zašto na vijeću su glasali protiv. Možda bi u takvim slučajevima mogli naći načina da tim zemljama pomognemo da premoste vlastito odupiranje. Danas se ne trebamo baviti time kako da pomognemo Sjevernu Makedoniji i Albaniji, jer oni to zaslužuju, već kako da pomognemo Francuskoj da promijeni tu pogrešku, jer to nije samo naša greška, već je to greška svih nas. Gospodin Šide na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao što je gospodin Han istaknuo, za proširenje, odluka Europskog vijeća je teška greška koja je počinjena. Odgovornost za ovu tešku grešku ima francuski predsjednik. Problematika je međutim u sljedećem. Posljedice ove greške ćemo svi mi u Europi zajednički morati e, riješiti. Ne treba naglašavati da Europska unija je dala obećanja kada se u Sjevernoj Makedoniji i Albaniji provedu reforme, a u Sjevernoj Makedoniji Makedoniji čak je bilo i pitanje susjedskih odnosa i promjena imena na dnevnom redu. Vjerujem da će Europsko vijeće ispraviti što je to prije moguće ovu grešku. Mi kao parlament moramo iskoristiti svaku priliku preko bilateralne kontakte, preko e, delegacije, prema Žamone proces, e, povezati se sa Sjevernom Makedonijom, Albanijom i ukazati na to da smatramo da je odluka loša i da će se što prije ispraviti. Gospodin Pajet na jednu minutu. Hvala lijepa. Europsko vijeće mora donijeti nove i strateške odluke, jer ova odluka da se ne otvore pristupni pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom su pogreška. Perspektiva ulaska u Europsku uniju je ono što je pokretalo reforme u toj zemlji. E, Sjevernoj Makedoniji je bilo rečeno ako se riješi pitanje imena da će se moći približiti Europskoj uniji ići napred. U krajnjoj liniji svaka država treba provesti reforme zato što je to dobro za tu državu, ali ne možemo reći da su te e, zemlje i kako pokretale europske perspektive. Trebamo tražiti od obje zemlje da nastave sa reformama kod kuće i da se više usklađuju s Europskoj um, unijom i da imaju um, pouzdane partnere po različitim svjetskim pitanjima. Nažalost, ovakva odluka vijeća otvara mogućnost za drugi vanjski utjecaj u toj regiji. Kako će Europa biti uspješna na svjetskoj sceni ako to ne može biti u svojoj neposrednoj, neposrednom e, e, okruženju? Gospođo Ortasari, status e, kandidata treba se dati samo onim zemljama koje imaju stvarnu šansu da uđu u Europsku uniju. A Sjeverna Makedonija i Albanija su zemlje gdje ima jako puno kriminala i nema dovoljno jake vladavine prava. Europa imala itekako problema da apsorbira Rumunjsku i Bugarsku koje čak nisu bile spremne ući u Europsku uniju 2007. godine ne smijemo davati lažna obećanja onim zemljama koje u osnovici ne ispunjavaju u potpunosti kriterije za to da budu kandidati za članstvo u Europskoj uniji. Europska unija ne smije proširivati svoje granice i dalje, a nije sama u sebi još dovoljno uređena. Hvala gospodin Lagos na minutu i pol. Hvala. Čuli smo od govornika da je bila potrebna velika politička hrabrost e, da se postigne sporazum između moje zemlje Sjeverne Makedonije. To nije bila e, politička hrabrost koja je bila potrebna, već je Imali smo manjinu koja je zapravo nametnula svoje mišljenje grčkom narodu. 75-80% građana Grčke nije htjela da dođe do tog sporazuma. E, tražili smo referendum, ali vlada je to odbila, što znači da tadašnja vlada i sadašnja vlada su oni koji su ovaj sporazum sklopili na teret naše države. A narodi Zapadnog Balkana ne smiju se predati ovoj varci. Ne postoji Makedonija van Grčke. Svatko se mora pozabaviti ovom tematikom. Postoje nekoliko e, ljudi koji su to dokazali. Moramo biti jasni i glasni. Na ovom papiru, na mramornoj ploči u mojoj državi ćete naći natpis u kojem piše da Makedonija jest Grčka. Ja sam Grk, ja mogu pročitati ovo što piše na ovoj ploči. Ovo je ploča od prije 2000 godina i neki drugi ne znaju to pročitati. Makedonija je Grčka. Gospođo Spiraki, imate jednu minutu. Europska perspektiva za Zapadni Balkan i država Zapadnog Balkana mora ostati otvorena, a stabilizirati se može ova regija jedino na taj način i dovešće upravo do toga da se i ove države demokratiziraju i moderniziraju. E, Tirana i Skopje i njihove vlade moraju znati da nisu e, pod različitim kriterijima kako bi se otvorili pregovore o pristupanju. Prije svega Albanija mora e, poštivati prava grčke manjine. Međutim, prošli nekoliko godina bilo je kršenja tih prava, a što se tiče Sjeverne Makedonije, podupiremo europsku perspektivu kroz prespanski sporazum upravo naziv zemlje promjene, a to upravo treba povezati i sa otvaranjem pregovora i otvaranju poglavlja pregovora e, Kombiniran formulacija jest nešto što se e, zapisuje u putovnicama u tim zemljama, a što isto tako piše i u pristupu prema NATO. Hvala. Gospodine predsjedavajući, neodlučnost Europskog vijeća prošlog tjedna zapravo daje potpuno krivi signal e, Zapadnom Balkanu, ne samo građanima Sjeverne Makedonije i Albanije, naj lošija poruka koja se šalje je da Europska unija ne može imati njihovo povjerenje. Koliko god se žrtvujete, e, bit ćete iznevjereni, ne iz vlastnih interesa, već kad je o javnom mnjenju, e, onda to dokazuje upravo e, sve podaci da je to tako kažnjavamo Sjevernu Makedoniju Albaniju, ali njihov uloge kao regionalni akter imat će svoje posljedice koje moramo očekivati kada čekamo ove velike reforme koje obeće gospodin Macron, svi će osjećati vakuum o odluke vijeća. Nećemo obnoviti Europu time što ne poštujemo vlastite, e, vlastite opredeljenje i kada držimo E, stavcima nacionalističkih i egoističnih principa u Europi. Moramo e, zapravo ispraviti ovu grešku i popraviti sve ono o što se dogodilo prošli tjedan. Gospodin Šimečka, imate minutu. Hvala. Moram istaknuti da se E, slažem sa govornicima je da prošli tjedna odluka vijeća je bila ogromna strateška greška. Problem je upravo sada da vjerodostojnost Europske unije na međunarodnom planu jest E, oštećena na temelju e, međunarodnog prava, isto tako i pravila, mi smo zapravo e, onemogućili vlastite pravila koje smo stvorili za proces proširenja Zapadnog Balkana. Proširenje je zasnovano na uvjetovanosti jasnim objektivnim kriterijima i procenama. Možemo raspravljati o tome kako da pospješimo te kriterije, ali ne možemo e, to na bilo koji način u političkom smislu zanijekati. Kad je riječ o političkim krizama u Sjevernom Makedoniji, isto tako i ono što se događa u Albini, kad je riječ o vladavanju prava i s obzirom i na Mađarsku, ne smije biti ni na koji način isprika da se e, spriječi proširenje, već treba e, isto tako jačati vladavinu pravu u tim zemljama, isto tako i zemljama Zapadnog Balkana. Gospodin Hvala. Danas govorimo o mogućnosti da u jednoga dana Albanija uđe u Europsku uniju. A zašto? da, e, jer ta zemlja je već e, činjenično u Europskoj uniji, ako ne i pravno. Da, oni su već u Francuskoj, imaju mafijaške organizacije i, i bave se svim e, mogućim ilegalnim trgovinama po našoj zemlji. Prema tome uzeti Albaniju je nešto što je sada situacija koja je vrlo anarhična s kojom se moraju kako nositi francuska država. A isto tako zašto predložiti da e, jednostavno uđu zemlje koje imaju sasvim drugačiji način života koji su pod izravnim utjecajem Erdogana. A e, europski birači su vam postavili neke druge stvari na izborima. E, e, htjeli su ograničiti utjecaj banaka, ali su isto tako htjeli e, da se prestane širiti ova velika zajednica koja je prosperitetna u globalizaciji. Lego, glavi karton, prihvaćate li? Izvolite postaviti pitanje. Hvala vam na riječi

Imate 30 sekundi za odgovor. Hvala, dragi kolega. Ja su um, izabran u Francuskoj da branim interese Francuza i zbog toga e, se zanimam prije svega za dobrobit mog naroda prije svega, a vi e, prvo stavljate interese drugih pred naše interese. Europski su se narodi izrazili na posljednjim europskim izborima, a danas europski narodi žele da se zaštite njihova identitet, suverenost, da se zaštiti demokracija a ovo proširenje bez kraja je jednostavno e, utrka za onim ko će dati što manje. Minut i pol, gospodin Radačovski. sam se do tohto Kada sam se javio za jednominutni govor, nisam očekivao da će se ovako ponašati prema Sjevernoj Makedoniji i Albaniji i to od strane Europske unije i da će se odgoditi otvaranje pregovora situacija zapravo ovi veliki igrači Europske unije su to omogućili koji odlučuju o svemu i o svačemu. E, Albanija pristupa NATO kako bi američki momci mogli biti svoje ratne igre. Onda smo prisilili da Sjeverna Makedonija mijenja svoje ime i sada ih naprosto bacamo s palube i preko palobe. Sada ćemo prisiliti da Makedonci e, zapravo e, smanje svoje i izravnaju svoje kuće kako bi se američki helikopteri mogli spuštati na njih. I, dragi prijatelji, nije E, Dovoljno je da priznamo da postoje nekoliko milijuna ljudi iz Afganiste do e, Egipta, ali ne možete prihvatiti e, male kršćanski narod, islamski narod iz Makedonije Slavenske kršćanske narode smatrate građanima drugog reda, možda i zahvaljujući i isto tako kvizincima i izdajicama iz tih redova, a oni koji misle da su sami

Mrs. Fajon, one minute. Fajon, imate jednu minutu. Hvala, gospodine predsjedavajući, štovane kolegice i kolege. Mladi ljudi na Zapadnom Balkanu gube svoju nadu, više nam ne vjeruju. Ne vjeruju nam niti riječi s pravom to e, ne čine. Dozvolite da vas podsjetim na riječi e, francuskog predsjednika prošlog jeseni. On je poručio e, Sjevernoj Makedoniji prije referenduma o predstavskom sporazumu računamo s vama i računamo na vas. Isti taj predsjednik Macron je osoba koju sada želimo pitati želi preuzeti odgovornost za destabiliziranje regije, a isto tako i kad je riječ e, o izvorima. To su prazna obećanja, to je ono što sada možemo vidjeti kada govorimo o proširenju. A prazna obećanja su zapravo nož u leđa svih građana Sjeverne Makedonije, Albanije i građana Zapadnog Balkana. Deset godina je prošlo od kada je Europska komisija obećala Sjevernoj Makedoniji po prvi puta da će postati europske, članica Europske unije i sramim se što danas moramo ispričavati na svim obećanjima koje su učinjeni prema Zapadnom Balkanu. Moramo pokazati odgovornosti, moramo pokazati kako ćemo odlučivati o proširenju budućnosti i moramo greške ispraviti. Gospodin ima pitanje, prihvaćate li? 30 sekundi, izvolite. Zastupnice Fajon, međutim ono što ju želim pitati je zašto sa istom e, takvom dosljednošću nije reagirala i nije podržala ulazak Hrvatske u schengenski prostor nakon isto tako zelenog svjetla Europske komisije koja je također kao i u procesu proširenja utemeljena na objektivnim pokazateljima.